vanjske poslove i sigurnosnu politiku u pogledu stanja na jugoistoku Turske i prvi govornik eh, koji će ovdje zastupati predsjednicu je gospodin povjerenik Johannes Hahn. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Uvaženi zastupnici, gospodine predsjedniče, pozdravljam mogućnost da vam se danas ovdje obratim kada govorimo o sigurnosnoj situaciji u jugoistočnoj Turskoj trebamo reći da je ona sve gora Evropska unija je uvijek iznova ponovila svoju zabrinutost usključujući najnovije izjave 22. prosinca i nedavno od 16. E, siječnja i mi pomno pratimo sva ta događanja kada govorimo o političkim problemima na jednoj i na drugoj strani trebamo reći e, da ih je samo osnažila trenutna kriza opasnost sa strane Daješa, napad e, na Istanbulu 12.1. i isto tako što se tiče Ankare, a stabilna je jugoistočna Turska nije važna samo za Tursku, kada govorimo o ekonomskim drugim perspektivama, već i za Europsku uniju i za širu regiju. Uistinu moramo očuvati taj politički prostor na kojem smo toliko radili, kako bi moglo uistinu doći do određenih promjena u Siriji. Dakle, trebamo se pozabaviti konfliktima koji imamo u toj regiji na jedan zajednički jedini način. To će biti najbolji način da porazimo dajš na terenu moramo biti vrlo oprezni da se ne zaustavi ove mirovni pregovori sa e, Kurdima i moramo spriječiti daljnje napetosti u tom pogledu. U svim našim kontaktima sa Turskoj e, želimo i nastavimo da sve stranke u se pridržavaju vladavine prava da dođe do prekida vatre i da se dalje vode ti mirovni pregovori. 25.1. ćemo opet imati mogućnost pozabaviti se tom temom. Došlo je do značajnog napretka tijekom protekle dvije godine i to ne bi samo tako trebalo odbaciti. Mirovni proces je uvijek najbolja mogućnost da se riješi jedan sukob koji je i tako već odnio previše života. E, PKK isto tako mora prestati sa svojim napadima protiv Turske moraju prestati proglašavati e, autonomne okruge i nastaviti dijaloge i razgovore i to je jedini način kako možemo napredovati. Mi ćemo i nadalje e, pokušati objasniti Turskoj e, da mi uzimamo za ozbiljno te napade PKK E, i da e, ćemo imati jedan snažan i strog stav protiv njih. To je jedna organizacija koja se nalazi na listi terorističkih akcija, e, organizacija i oni su pod sankcijama i vijeće je isto tako u ožiku 2015. usvojilo takvu odluku i tako će ostati i u budućnosti. Međutim, dok priznajemo legitimno pravo Turske da se brani protiv e, PKK, isto tako smo naglasili i nadalje ćemo naglašavati u našem dijalogu sa turskim vlastima da mjere koje oni opet poduzimaju protiv PKK moraju biti razmjerne, moraju biti uistinu usmjerene i ne bi smjeli ugroziti e, politički demokratski dijalog. Mjere koje trenutno poduzimaju E, službe sigurnosti na jugoistoku, e, dakle što uključuje isto tako razne mjere e, ima odražava se na komunikaciju na pitanje zdravstva u tom području stoga moramo osigurati da sve bude u skladu sa standardima međunarodnog ljudskog prava neki standardi već deset desetljećima postaje u istinu e, će biti potrebna velika hrabrost jedne i druge strane da se poradi na tim pitanjima. Komisija će raditi e, na vladavini prava, na temeljnim pravima, slobodi vjeroispovijesti i izražavanja i uistinu e, u istinu se veselim mišljenjima koje ću ovdje čuti od strane uvaženih zastupnika i hvala vam lijepa na vaše pažnje. Zahvaljujemo gospodine povjereniče. Sada dolazimo do govornika za klub zastupnik, gospođa Renate Zomer e, za Pučane. Izvolite. Zahvaljujem gospođo predsjednice, gospodine povjereniče. Kakva je realnost na istoku Turske? Izvaredno stanje već tjednima. Policijski sat je uveden, e, veliki broj civilnih žrtava, mrtvi su na ulicama, ne mogu se pokopati jer se ne puta na sve živo što se kreće. Slična situacija je isto tako u drugim e, državama. Daljnjih 17 e, e, kurdskih gradova imamo istino opsadno stanje. Postoje probleme u pogledu opskrbe, ne samo što se tiče struje, telefona, već danima ljudi nemaju pristup hrani, vodi. Situacija je uistinu neljudska. Ljudi napuštaju te gradove, ne smiju se vratiti. Preko milijun njih je pogođeno time i veliki broj njih se već nalazi u bijegu. E, dakle, to je navodno borba protiv PKK, ali u stvari je to borba protiv Kurda i taj teret nosi civilno stanovništvo. E, e Jugoistok je postao uistinu jednom ratnom zonom. A ne smije biti e, da se mi tako suzdržamo po našem to pogledu, da šutimo. Ne smije se događati da države članice, da mi zbog e, ove situacije s izbjeglicama ništa ne govorimo o tome, nego čak i želimo nagraditi Tursku kroz otvaranje novih poglavlja, jer Turska ide prema građanskom ratu, Europska unija mora aktivno intervenirati i posredovati kako bi se nastavilo sa mirovnim pregovorima. To je uistinu nešto što je vrlo važno, pogotovo kada govori o našim europskim e, vrijednostima. Mi uistinu tu imamo određenu odgovornost i zadnja rečenica uistinu je našem vlastitom interesu. Mi moramo spriječiti jedan eksodus ili ćemo inače imati jedan novi val izbjeglica Kurda u Europu. Hvala lijepa sljedeća za socijaldemokrate gospođa eh, pirikati izvolite hvala vam situacija na jugoistoku turske je doista zabrinjavajuća otkako eh, su počele borbe između pkk i vladinih snaga situacija na terenu se neprestano pogoršava zamislite da živite u eh, sirtu tinčilu i ostalim okruzima. Mnogi ljudi su napustili svoje domove u brzini kada je e, uveden policijski sat u prosincu. U ovom trenutku više od 200 tisuća ljudi je moralo napustiti svoje domove. Žestoke borbe se odvijaju svakoga dana između PKK i vladinih snaga koji su ukopali se u svoje rovove usred tih e, četvrti protuterorističke operacije e, imaju negativan učinak na civile. Ako ne možete napustiti svoj dom za više od 40 dana, takozvane sile Esadula koje zastrašuju e, lokalne stanovnike, te sve veći broj e, mrtvih civila, uključujući djecu i starije osobe. Kako je moguće da 16-godišnji dječak može iskrvariti na smrt nasred ulice, a da pritom ne dobije nikakvu medicinsku pomoć? Napadi PKK prošli tjedan kada su ubijeni policijski časnici i članovi njihove obitelji ne mogu nikako biti opravdani. No zašto se guše mirni prosvjedi? U tom smislu zabrinuta sam i zbog zastrašivanja e, više od tisuću akademika koji su potpisali peticiju kojom se traži mir. Kako mogu razumni ljudi koji traže da se nasilje zaustavlje biti označeni kao izdajice i kao promotori terorizma? želja Turske da se boli protiv terorizma se ne dovodi pod upitnik, no ostavlja se dojam da su sve ove e, operacije zapravo kolektivna kazna, a ne uspostava e, reda i mira. Vrijeme je da obje strane krenu sa mirovnim pregovorima. Policijski satovi moraju biti ukinuti, a ljudi koji e, mogu sudjelovati u kampanji za mir moraju dobiti svu potrebnu podršku. Hvala vam. Sljedeći za ECR, gospodin Mark jedna minuta. Eh, Hvala vam. Gospodine Han, pozorno sam slušao što ste rekli, ali moram se složiti sa prethodnim govornicima. Realnost je da je turska vlada pretvorila Kurdistan u e, ratnu zonu. Nasilje bijesni kroz kurdske četvrti, cijeli su četvrti sravljene sa zemljom. Stanovništvo se skriva dok se nasilje ne smiri, a tijela leže nasred ulica. Ovo je nasilje posljedica mm, sve veće autoritarne vladavine Erdogana i njegove stranke. Ovdje nije riječ o borbi protiv islamske države, već o borbi protiv Kurda i želji za ostvarenjem e, apsolutne moći. A s druge strane mi e, nikoga ne osuđujemo, to jest Erdogana ne osuđujemo zato što nam je potreban za rješavanje izbjegličke krize. I gospodine Han, ja sam, mene je stvarno sram da je Europska unija e, takav beskičmenjak i ne može braniti, to jest ne usudi se braniti prava Kurda. Oni su trenutačno u ovom trenutku jedini e, pouzdani partner u borbi protiv islamske države, a mi, ih, a mi im zapravo zabijamo nož u leđa turskoj treba reći da je zaštita manjina jedan od glanih e, preduvjeta a i povijest nas je isto naučila Sada je sljedeći govornik za ALDE, gospodin Lamstorf, dame i gospodo, poštovana gospođa predsjednice, situacija u jugoistočnoj Turskoj je uistinu strašna, vi ste to dobro opisali, uistinu to sliči jednom ratnom području Turskoj, vladi možemo puno toga predbaciti, ali ono što im ne možemo predbaciti je da su oni započeli sa tim sukobom. 22.7.2015. je PKK e, u stvari prekinula e, mir time što je ubila dva turska policajca u njihovom automobilu. To je bio početak tih sukoba. Ono što je PKK potpuno krivo procijenila je da turska vlada u Ankari i vojne snage su bili upravo zahvalni za tu mogućnost da opet zaoštri jedan sukop, da se i tu se uistinu slažem sa kolegom e, koji takvom jednom autoritarnom stilu vladanja kao što Erdoganom je uistinu bio dobrodošao. Taj napad na policajci se dogodio upravo između dva izbora u Turskoj i e, AKP je htio htjela povratiti e, svoju većinu i od jeseni je to opet tome tako i imamo ovaj sukob koji sada opisujemo. Naravno da moramo opet poraditi na mirovnom procesu, naravno da PKK mora uvidjeti da oni nikada ne mogu Tursku vojno pobjediti. Njihove pobjede u Siriji e, za... no je možda e, dovelo do tog mišljenja da oni mogu nešto postići vojnim sredstvima u Turskoj, međutim to je besmisleno, to može samo na politički način se učiniti i PKK u istinu to treba razumjeti. Ali isto tako što se tiče Turske i vlade u Ankari, oni moraju shvatiti da autonomija, e, kulturno kulturno samoodređenje na jugoistoku Turske mora biti više toga od samo nekakvih gospodarskih mjera i neke pomoći. Mora postati jedna vrsta samo uprave koje su ne zaslužuje to ime i što se tiče akademičara i sve većem autoritarizmu. E, gospođa Pir je u istinu sve odlično rekla. Hvala vam lijepa. Sada je gospodin Takis Hadža Georgiju za guje i zelene. Jedna minuta, izvolite. Tek sam, upravo sam došao na ovu plenarnu e, nakon sastanka sa predstavnicima Turske. Sastao sam se sa veleposlanikom i sa predstavnikom komisije i zapravo predstavnik komisije je e, zapravo sve ono što se događa e, na, na jugoistoku Turske, dakle krivica svega toga je na PKK-u. Ako smatrate da svi oni koji 40 dana ne mogu napustiti svoje domove zbog policijskog sata, da je to zbog kurda, mislim da to baš nije u redu. Ovdje govorimo o revoluciji, a ne o terorističkim činovima. Nedavno sam dobio poruku od člana HDP-a, on je u enklavi i zapravo je okružen tenkovima i vojskom. I rekao mi je da bi to mogao biti njegov posljednji poziv. I bio je. Stoga e, imamo problem kojeg Turska mora riješiti, zato što tu Mm, i tu poruku kao Europska unija moramo vrlo jasno poslati Turskoj. Hvala vam. Sada u ime zelenih sljedeća gospođa Keller na minutu i 30. Hvala vam. Situacija na istoku Turske je doista grozna i to su svi rekli. To je katastrofa, civili se ubijaju gotovo, gotovo svakoga dana. No nemojmo zaboraviti da situacija nije loša samo u kurdskim područjima, situacija je doista loša u cijeloj Turskoj. Na primjer, Akademici su potpisali peticiju i to je doista divno. Stvarno su heroji. Ali što se događa? Nije da im se e, plješće, već dobivaju prijetnje od predsjednika Erdogana. A prijete im i e, šef, mafijaški šefovi. Njihova je sloboda ugrožena i moramo učiniti sve što možemo kako bismo ih podržali. I iako se većina nas vjerojatno slaže o problemima e, u jugoistočnoj Turskoj, vjerojatno nemamo svi isto mišljenje kako mi kao Europska unija tome doprinosimo i što ćemo učiniti kako bi se to riješilo. Prema mojem mišljenju e, napravili smo veliku pogrešku time što su e, pregovore s Turskom blokirale nekolicina zemalja članica. To je dalo Erdoganu mogućnost da instrumentalizira probleme mm, procesa pregovaranja mm, kod kuće i to je vrlo dobro iskoristio. I to je naša krivica. Stoga, molim vas, nemojmo ponovno ponoviti tu pogrešku. A što učiniti sada? Europska unija mora uvijek snažno inzistirati na poštivanju ljudskih prava i to vrijedi za Tursku. I moramo surađivati s Turskom na temi izbjeglica kako bi Turska mogla bolje e, se nositi s tom situacijom, ali kako bismo i mi mogli riješiti naše probleme. Ali nikako ne bismo smjeli trgovati ljudskim pravima, e, pravima nekih drugih ljudi, to jest izbjeglica. Hvala vam. Hvala. A sada u ime ftd riječ ima gospodin Carver. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Postupanje Turske prema Kurdima ne samo unutar njihovih granica već i um, protiv Kurda koji se bore protiv islamske države u Iraku i Siriji je skandalozno i to u trenutku kada se bližio e, mirovno rješenje tog sukoba a eto sada turske vlasti ponovno hrane taj sukob zatim predsjednik e, erdogan napada i e, novinare a nakon novinara sada su na red došli i kurdi a kurdi se bore protiv mm, nacionalnih snaga i onda još protiv pripadnika islamske države sve nas to podsjeća na velike razlike između turskih vrijednosti i Europske unije i smatramo da Turska nikad ne bi smjela biti prihvaćena kao zemlja članica Europske unije. Hvala vam. Na jednu i pol minutu sljedeći je gospodin De Graf. Zapadne vrijednosti, sloboda, demokracija i poštivanje ljudskih prava se ne mogu pomiriti sa islamom i ovakvom Turskom. To svakoga dana vidimo. E, Turska pokušava ušutkati mm, novinare, političku oporbu, a sada teroriziraju vlastite građane na jugoistoku zemlje. A mi, Europska unija, okreće glavu i pristajemo na politiku ucjene koja dolazi od Erdogana. Gospodine Han, smatrate li stvarno da su izbjeglice koje su sjedile u kampovima same odlučile otići ili su e, ipak dobile ili ih je ipak malo pogurala turska vlada? ono što se dogodilo s armencima je znak što će se dogoditi ponovno. E, turska nije dio Europe, trebali smo je osuditi i definitivno e, prekinuti pregovore o pristupanju. Na minutu i pol dajem riječ gospodinu Fleckensteinu. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Dragi kolege i kolegice, gospodine de Graf, najprije da vama odgovorim. Mislim da je potpuno neprihvatljivo da na milijuni muslimana moraju biti kolektivno odgovorni zato što je netko u Turskoj, netko poput Erdogana, um, vladavinu prava. To je stvarno nedopustivo. Druga stvar. Istina je da su teroristički napadi nešto što najoštrije osuđujemo. Svaki oblik terorizma i terorizam u Turskoj. Podpredsjednik Timmermans je ispregovarao dogovor s Turskom koji podrazumijeva zajedničke napore kako bi se e, smanjili, to jest olakšala izbjeglička kriza. Dogovor spominje i pregovore o pristupanju. No vi ste spomenuli pogrešno poglavlje. 22, 24 i 34 o slobodi i e, vladavini prava E, bi, značilo da ćemo s Turskom razgovarati o tim temama, baš kao što razgovaramo danas. I ja bih volio da e, komisija inzistira na tome i vjerujem da to i čini, da za potrebe mirovnog procesa treba koristiti jasne riječi i to protiv turskog predsjednika i njegove politike. Ako na to mislim da sto tisuća kurda ne može biti članovi PKK, a to znači da moramo riješiti taj problem ali pritom ne smijemo uh, zanemarivati stvarne činjenice hvala vam sada gospodin tannock politike turske vlade postaju sve autoritarnije nedavna osuda 27 akademika je zapravo samo još uh, jedan primjer u nizu nakon zlostavljanja novinara. Zatim uh, tu je i turska kampanja protiv PKK koja je teroristička organizacija na popisu EU. Na stotinu e, civila je ubijeno, zatim uveden je policijski sat i ograničenja na slobodu. No, turske vlaste i dalje smatraju da su kurdi ti koja su najveća prijetnja u regiji, a ne islamistički teroristi poput ISIS-a. Kao što je to pokazala politika u Siriji, Turska je dalje koncentrirana na to da se spriječi stvaranje kurdske enklave, umjesto da se potpuno posveti borbi protiv ISIS-a. Osim toga, postoje dokazi da e, Turska potiče e, izbjegličke valove u Europu, a britanski mediji su čak izvješćivali o tome da se neke izbjeglice vraćaju i u Siriju. Mislim da Europska unija mora um, pozvati Tursku da ispuni svoje obveze prema, za pristupanje u Europsku uniju i NATO a ne da e, dopusti predsjedniku Erdoganu da nastavi s ovakvim autoritarnim vladanjem. Gospodine Lambsdorff, ima plavi karton. Gospodine Tanok, prihvaćate li plavi karton? Da, izvolite, imate 30 sekundi. Ich habe jetzt That's true ja sam vrlo pažljivo slušao. Dakle, vraćamo se na autoritarizam. E, turske vlasti se sukobljavaju sa sunitskim skupinama, sa kurdima. Zatim e, zabrana da se ljudi ne vraćaju u Siriju. Turska vlada se ne ponaša kako treba. To ste sve rekli. No imam jedno pitanje za vas. Konzervativci u Velikoj Britaniji su oduvijek bili oni koji su najviše podržavali Europsku uniju. Mislim da sam vas, vam, vam postavio pitanje biste li vi bili spremni zadržati neko od e, sredstava za pred, predpristupnih fondova i ja ću vam dati e, službeni stav konzervativaca i britanske vlade jest da bi Turska u jednom trenutku trebala postati članicom Europske unije. No, postoje velike e, bojazni o promjenama koje su se dogodile u Turskoj proteklih nekoliko godina. I stvarno je e, dalek put od ove sadašnje situacije do članstva u Europskoj uniji. Hvala vam gospodine Tenok, a sada dajem riječ gospođi Šake na jednu minutu dogovor o migraciji u koji je timmermans jednostavno samo ujurio čini se da je razlog zbog kojeg se e, ova opasna situacija na jugoistoku turske e, zaprima sa vrlo zabrinjavajućom šutnjom i tome treba stati na kraj. Osim migracije treba razgovarati o brojnim drugim temama, e, poštivanje ljudskih prava, vladavina prava europska unija mora inzistirati da turska vlada nastavi s mirovim pregovorima sa pkk om i da se napokon prestane terorizirati civile. terorizam se nikada ne može opravdati a demokratski put za kurde u turskoj e, mora imati, mora se pronaći alternativa. Kada akademici traže e, prestanak nasilja, to je njihova sloboda da to traže. Europska unija mora u Turskoj pronaći pouzdanog partnera kao partnera NATO saveza te kao aktivnog člana u koaliciji protiv ISIS-a. To bi trebali biti prioriteti. A moramo biti oprezni da se borba protiv terorizma ne koristi kao izlika za ograničavanje prava i sloboda ljudi u Turskoj. Hvala vam. Hvala vam. A sada na jednu minutu riječ ima gospođa Veržat. Hvala vam. Već mjesec dana turska vojska postupa vrlo nasilno e, na jugoistoku Turske, na kojoj većinom žive Kurdi. U e, preko pedesetak e, mjesta i gradova su pod policijskim satom. Naravno nisu svi od njih niti Kurdi, a niti su članovi PKK. -a. Novinari i akademici su se usudili potpisati peticiju kojom su osudili ovakve prakse borba protiv terorizma ne znači borba protiv PKK. Civili, civili su i dalje žrtve e, sukoba, a to uključuje i žene i djecu, i to jako malu djecu. Zar doista govorimo o petogodišnjim teroristima? Koga zavaravamo? Mislim da ne smijemo imati jednostranu poziciju i moramo izvršiti pritisak kako bi se stalo na kraj nasilju i kako bi se sukobljene strane vratile za pregovarački stol prava manjina bilo da govorimo o vjerskim ili političkim pravima to treba biti e, priznato isto tako treba zaustaviti represiju na osnovi vjere morali bismo organizirati službenu delegaciju parlamenta koja bi otišla u posjet turskoj gospođo valero imate minutu Ni kommer att förgöras i husen, lägenheterna och de skyttegravar som ni har grävt. Alla turkiska styrkor kommer att kämpa tills hela Zbog svega ovoga što se dogodilo u jugoistočnoj Turskoj, uvijek iznova, dakle, imamo sukobe Erdogan i se tu u pogledu izražava kao da se bori protiv PKK, ali njegov rad se odnosi u stvari na Sjeverni Kuristan, tu se prije svega radi o civilnom stanovništvu, E, preko 60 kurda je izgubilo svoj život e, samo nedavno i kad pratim ove članke tijekom posljednjih nekoliko mjeseci e, vidimo da je situacija vrlo teška i tu se događa nešto potpuno drugačije od onoga na što nam Erdogan želi posredovati. U to je uistinu strašno. Možemo si uistinu postaviti pitanje da li potrebno imati toliki broj vojnika i tamo kako bi se savladao jedan čovjek. E, Turska se stvari nalazi na ratu građanskog rata i ako mi sada ne pokušamo to s Erdoganom riješiti, tko će to onda moći učiniti? Ne možemo možemo stalno zatvarati oči i onda opet prihvati čitav niz izbjeglica. Hvala vam lijepo, a sada minutu gospodin Ferran. Poštovani kolege, Reći ću vam jednu tajnu. Donedavno sam bio član izaslanstva za Tursku. Predstavljao sam vas u tom važnom izaslanstvu koje se nije sastalo deset mjeseci. Nismo imali sastanak u deset mjeseci ovdje u Europskom parlamentu. Zašto? Zato što svaki puta kada smo trebali imati taj sastanak, e, pozivalo se eh, ministra eh, Turske u eh, europskoj pri europskoj uniji a on je govorio dulje od bilo koga drugog iz europske unije a i to je zapravo negiranje demokracije ono što se sada događa u turskoj jest da se niti jedan dan ne prođa, da nema nikakvog ubojstva ili terorističkog napada i stalno imamo tursku u vijestima eh, nemojmo međutim miješati kurdski narod sa turskom također pozorno treba pratiti e, e, činjenicu da se Turska odlučila boriti protiv opozicije Daeshu e, i tu međutim je još jednom pokazala nedostatak demokracije. Hvala vam lijepo, minutu i pol, gospodin Bostinaru. Hvala vam lijepo, predsjednice, povjereniče. Naglasit ću još jednom, ja sam među prijateljima i onima koji podupiru Tursku i zalažem se za jačanje suradnje između Europske unije i Turske. Ali ono što se sada događa u Turskoj prije svega ide na štetu najboljim interesima, interesima Turske. Nasilje i e, jačanje nasilja u jugoistočnoj Turskoj velika je opasnost koju treba zaustaviti. Prije svega potreban nam je politički dijalog između vlade e, i e, kurdskih predstavnika kako bismo se vratili na ono mjesto gdje je već ostvaren važan napredak u mirovnom procesu. To je sada izgubljeno i vratili smo se na mjesto koje se može e, pokazati kao mjestom bez povratka, dakle ako se nastavi sa nasiljem i eskalacijom nasilja. U interesu je Turske da se zaustavi daljnja destabilizacija i eskalacija nasilja koja se može pretvoriti u građanski rat. I da, Europska unija ima svoju odgovornost, Europska komisija i Europski parlament moraju osuditi e, sve ono što krivo čine naši partneri, uključujući i Tursku, jer to su naši dugoročni e, partneri s kojima moramo surađivati, ali na temelju naših zajedničkih vrijednosti. Važno je da to budu zajedničke vrijednosti i u budućnosti i da imamo hrabrosti odmah od Turske zatražiti prekid vatre i službeni posjet tim mjestima na kojima se zapadnjacima zabranjuje pristup. Hvala. Hvala i vama, poštovani kolege. Molim vas da se držite e, zacrtanog vremena. Dakle, dobili smo plavu karticu za kolegu koji je prethodno govorio, a znam da imamo i mnoge koji se spontano žele javiti za riječ na kraju, pa vas onda molim da dopustite e, da sada prvenstveno govore oni koji su predviđeni i oni koji se žele javiti pod spontanim javljanjem za riječ. Gospodin Marijajas. Europska unija mora konačno prestati e, zabijati glavu u pjesak, moramo biti svjesni da turska vojska krši ljudska prava. Oni su dvjesto tisuća ljudi, uglavnom kurda, natjerali da odu iz svojih domova. Čitava naselja su ispražnjena i ljudi žive u uvjetima policijskog sata. Dakle, postavljeni e, su e, postavljeni e, i izabrani gradonačelnici i načelnici općina iz HDP-a e, su strpani u zatvore. Europska unija suočava se s sa eskalacijom vojnog naselja bez presedana i stoga pozivamo Europsku uniju da odmah poduzme e, djelovanje protiv e, Turske i da Turskoj zatvori vrata Europske unije umjesto da joj dopušta širenje u području Anatolije. Jedan je e, kolega zatražio plavu karticu, ali je i na, e, predviđen uz, za spontano javljanje za riječ. Ne, niste. Onda u redu. Onda ako gospodin Maras predviđa vaš, e, prihvaća vaše e, pitanje, imate 30 sekundi. Kolega Marajas, ja razumijem da ste vi Grki, to je iznimno važno, no ne mislite li da bi Europska unija trebala na neki način intervenirati, poslati pismo predsjedniku Erdoganu, pokušati posredovati između predstavnika Kurda i turske vlade jer destabilizacija Turske znači će destabilizaciju Grčke i destabilizaciju Europe. Poštovani kolega, Europska unija mora pronaći način na koji može prisiliti Tursku da konačno počne poštivati ljudska prava i moramo poduzeti mjere kako bi se to postiglo. Do sad je Europska unija stalno tolerirala kršenja ljudska prava, ne samo ona usmjerena protiv Kurda, nego i protiv drugih turskih e, građana. Tolerirali smo kršenje međunarodnog prava, a činjenica da je također da toleriramo da e, Turska okupira posto Cipra, eh, jedne zemlje koja je članica Europske unije. Turska se mora prisiliti da učini ono što je potrebno. Odgovor za plavu eh, karticu također mogu trajati 30 sekundi. Molim vas da to poštujete. A sada minuta gospodin Juristi Abons. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Mene strašno smeta kada se koristi ili instrumentalizira situacija s izbjeglicama koji u milijunima bježe od progona i sukoba u toj regiji. Neke zemlje članice Europske unije i sama Turska to čine Turska masakrira na stotine ili tisuću civila iz Kurda i Europska unija jednostavno zatvara oči pred time. To je neprihvatljivo. Gospodine povjereniče, osim vaših lijepih riječi i dobrih namjera, ono što će stvarno pokazati stav zemalja članica su e, postupci prema turskoj i činjenica da kurde prepuštamo same sebi to jest turskoj europska unija ne smije šutjeti pred e, sustavnim kršenjem pojedinačnih i kolektivnih ljudskih prava kurda od strane turske države. Hvala vam. Thank Lambert, Lambert, imate minutu, izvolite. Hvala vam lijepo predsjedateljice. Prvi sam puta posjetila to područje Turske prije otprilike 15 godina. Tada smo tamo vidjeli sela duhova, ljude koji su bili e, progonjeni, e, također živjelo se u uvjetima policijskog sata i sada smo se ponovno vratili u takvu situaciju. E, također vlada nije mogla prihvatiti kurdsku stranku e, koja se zalaže za mira, koja je osvojila više od 10% na izborima prije više od godinu dana. E, također NATO saveznici dopustili su turske napade na PKK u zamjenu za to da se ISIS napada iz baza u Turskoj. PKK nije ISIS. Da, e, PKK je također proveo napade na civile koje treba osuditi, ali ta stranka je uistinu važna i e, vlada se s njom mora pozabaviti kako bismo se vratili na mirovni proces i zaustavili nasilje diljem e, zemlje te kako bismo se mogli usredotočiti na stvarnu prijetnju. Hvala vam lijepo, gospodin Widenholzer, imate minutu. E, Turska je kandidat za pristupanje Evropske unije. Mi smo obnovili pregovore, stoga imamo pravo postavljati e, kritične pitanja, dakle koje se odnose na vladavinu prava i ljudska prava. Razvoj tijekom posljednjih nekoliko tjedna u Turskoj su uistinu zabrinjavajući. Oni su povezani sa tako sa pitanjem Kurdak. E, trenutna vlada u Turskoj misli da nasilje može riješiti to pitanje i da mogu to slobodno činiti. Nakon čitavih, e, čitavog niza godina e, pregovora i mirovanja imamo sada situaciju koja može eskalirati u građanski rat. Stoga, gospodine povjereniče, uistinu želim da tursku strani ukažete da nije u našem obostranom interesu da se tako ponaša. Uistinu je važno da Europa apelira na oba dvije strane da odmah e, zaustave sukobe i uzor bi mogao biti isto tako primjer je e, u Sjevernoj Irskoj gdje sve kupljene strane ipak sjele za e, stol i one koje su e, tada, koji su tada smatrali teroristima. Hvala vam lijepa. Hvala i vama, gospodin Krisogonos, imate minutu. <coughs> Erdoganov režim izaziva glad e, među stanovnicima jugoistočne Turske. E, također žive u uvjetima policijskog sata, to traje već nekoliko tjedana, a na sela nasrče vojska sa teškom artiljerijom. E, dakle, dolazi do ubojstava i preseljenja stotina tisuća kurda čime se krši međunarodno pravo i e, turski ustav. Erdoganov režim spriječava neovisnim promatračima da dođu u to područje Turske i također napada stotine akademika koji su osudili takvo ponašanje. Europska unija tolerirajući sve to E, zapravo niječe temeljne vrijednosti e, i svoje e, zalaganje za mir i ljudska prava. Erdogan razumije samo jezik ekonomskih i političkih sankcija. Hvala vam lijepa. Gospodin Kirkos, imate minutu. Zahvaljujem predsjedateljice. Kolege su ispravno opisali stanje u jugoistočnoj Turskoj i neću ponavljati ono što je već rečeno. Mm, predsjednik HDP-a kojeg podupire kurska manjina rekao je nešto veoma zanimljivo. Rekao je da HDP nije prouzročio e, rat niti sukobe i da e, u tim sukobima stoji predsjednik Erdogan s jedne strane, a PKK s druge strane. E, to je rekao predsjednik e, HDP-a. Povjereniku Hanu želim reći kako moramo zatražiti od Turske da pokrene novi proces koji će dovesti do mira. Također želim dodati kako moramo biti odvažni potrebno je da se prevladaju ovi izazovi i da se krene u smjeru e, ponovne uspostave mirovnog procesa. Hvala vam lijepo, gospođa Spinelli, imate minutu. Ja sam supotpisala poziv više od 1800 turskih akademika i podvrđujem da se zapravo sa Kurdima stvorila svjetska solidarnost. Ovo prema Kurdima je planiran i namjeran masakr. U desecima gradova e, policijski sat traje već mjesecima, nedostaje hrane, lijekova. Napadaju se i gradovi u kojima nema barikada. Na stotine je ubijenih koji nisu pokopani. Potpisnici ove peticije se smatraju suučesnicima terorizma. Krše se e, ustav Turske te međunarodni propisi. Borba protiv terorizma je tek izlika Cilj je slomiti narod koji samo želi biti priznat e, kao dio svoje države. Na tisuće Turka očekuju e, posredovanje Europske unije i UN-a kako bi se ponovno pokrenuli mirovni pregovori koje je, koje je zaustavio Erdogan, te kako bi se nasilje odmah zaustavilo. Gospođa Mogherina je kao odgovor na moje pitanje rekla da je Erdogan naš saveznik e, po pitanju izbjeglica te protiv ISIS-a. E, taj argument ne stoji niti, jednu minutu. Hvala vam lijepo. Gospodin Sani zatražio je plavu karticu. Gospođo Spinelli, hoćete li je prihvatiti? Evo, izvolite, imate 30 sekundi za pitanje i 30 sekundi za odgovor. Hvala vam lijepa, predsjedateljice. Da, vi ste osobno preuzeli obvezu po ovoj temi i um, ja sam e, toga svjestan, cijenim to. Ne mislite li da bi trebalo iskoristiti in, međuinstitucionalne kontakte, primjerice NATO, parlamentarnu skupštinu, koji bi se mogli pozabaviti ovim pitanjem na institucionalnoj razini? Mogu vam e, potvrditi da smo već e, kontaktirali ne samo visokog visoku predstavnicu već i e, UN i e, Vijeće Europe. Hvala vam. Sljedeći govornik, gospodin Lopez, imate minutu. La Spirala nasilja u Turskoj se i dalje nastavlja, a to je nasilje sve gore i sve oštrije. Spirala E, nasilja kojom se želi kolektivno e, kazniti cijela kurdska zajednica. Na deseci tisuća su raseljeni, e, na stotine su poginuli, a na desetke su nepravedno u pritvoru. A mi danas moramo tražiti ne samo prekide nasilja, već i ponovni nastavak pregovora jer je to jedini način da se riješi sukob koji se danas odvija u Turskoj. Osim toga u ovom trenutku se valja prisjetiti da suradnja s Turskom koja je iako potrebna ne može služiti kao Trumpa. Ne možemo dopustiti Turskoj da nas ucjenjuje upravljanjem izbjegličkim tokovima. I s druge strane se ponašati ovako i biti ovako netolerantna država. To ne možemo dopustiti. Hvala vam lijepo. Imamo plavu karticu za vas. Gospodine Lopez, hoćete li je prihvatiti? Od gospodina Bonana, hoćete li je prihvatiti? Hvala vam. Gospodine Bonano. Hvala vam. Ja sam htio postaviti pitanje kolegi. Činjenica da se Turska ne e, ponaša dobro, ali to nije ništa novo, govorimo čak o povijesti ponašanja Turske. No, ako se Turska već ne ponaša kako treba, je li pravilno da joj e, je Europa već dala 10 milijardi eura, a dat će još 3 milijarda? Je li to opravdano? Izvolite. Ne, naravno, ni meni se ne sviđa kako se ponaša Turska, no kada govorimo o e, novcu za Tursku, to nije novac koji ide državi niti vladi Turske. Taj novac ide izbjeglicama. Izbjeglicama koje danas žive u e, Turskoj, izbjeglice iz Sirije. I naravno, meni se vrlo često ne sviđa niti kako se vi ponašate, niti što govorite, niti što činite. Sada riječ ima gospodin Benifi. Imate minutu, izvolite. Hvala vam ja bih se pridružio porukama mojih kolega iz kluba zastupnika socijalista e, naravno najoštrije osuđujemo strašnu situaciju na jugoistoku e, turske ono što se događa ne smije ostati nezamijećeno od strane europa za sada su pozivi na prekid vatre prošli nisu se ovaj e, uzeli u obzir riskiramo ponovno pokretanje novog građanskog rata i međunarodna zajednica mora se pozabaviti time. Broj raseljenih osoba je već oko 300 tisuća. Mi smatramo da bismo trebali razgovarati o tome za vrijeme sljedećeg posjeta e, gospođe Mogherini u Ankeru i to u okviru svih odnosa Europske unije i e, Turske kako bi se što prije prekinula, e, prekinuo sukob. Parlament je oduvijek podržavao kurde i podržavao mirovni procese i ne možemo sada prihvatiti turske ucjene koje diktira izbjeglička kriza. Hvala vam lijepo. Imamo velik broj zainteresiranih za spontano javljanje za riječ. Prihvatit ću devet e, zastupnika molim vas da se držite točno minute pokušat ćemo da to budu predstavnici svih klubova zastupnika gospodin Šojde izvolite paní předsedající pane komisaři kolegyně a kolegové mislim se. gospodine povjereniče e, kolege i kolegice mislim da se svi slažemo da je turska strateški partner europske unije. isto tako očekujemo da i jedna i druga strana budu na visini zadatka da europska unija poštuje tursku te da ne iskoristi e, kao izliku za promicanje vlastitih političkih interesa odgovornost veleposlenika koji e, odgovori na pitanja e, nam pokazuje da se vojska da vojska postupa legitimno u tim zonama Turske. Ja se nadam da Europska komisija da će inzistirati da se prekinu nasilje nad civilima u tom području. Hvala vam sada gospodin Kaputo na jednu minutu od prosinca 2015. različita područja jugoistočne Turske e, imaju policijski sat 24 sata dnevno. Tamo žive oko hundred tisuća osoba, mnogi od kojih ne mogu doći do hrane niti do lijekova. Zatim zabrinjava i čitav niz uhićenja e, i to akademika koji su potpisali peticiju za mir. Potpisnici peticije su dobili prijetnje smrću na socijalnim medijima i to otkako je po prvi put uveden policijski sat ubijeno je na stotine civila ovo sve pokazuje koliko je teška situacija u turskoj zemlji koja želi ući u europsku uniju podsjećam vas eh, riječi kanundara to je mm, direktor jednog oporbenog tjednika koji je trenutačno u pritvoru i koji je kad je razgovarao sa rencijem rekao da se ne ignoriraju kršenja ljudskih prava u turskoj u zamjenu za dogovor o eh, vođenju izbjegličke krize hvala vam Gospodin Zambaski, imate minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. U jugoistočnoj Turskoj događa se građanski rat, tako to treba nazvati. Taj građanski rat traje već desetljećima, a sada se rasplamsao. Vlada je nezakonito okupirala teritorije Sirije, Iraka kao i Cipra ta vlada provodi etničko čišćenje e, i genocid u kurdskim područjima u Iraku i Siriji. To su odgovarajući pojmovi i iznenađuje me što postoji kolege u ovoj vijećnici koji se prave da to ne razumiju. Istodobno Europska unija je napravila samoubojstvo sa obećanim milijardama. To jest samoubojstvo. Ono što vlada radi u odnosu na Kurde je genocid. Treba prekinuti pregovore. Turska ne može biti u Europskoj uniji. To nije europska država. A sada minutu gospođa Sakorafa. Turska izaziva europsko strpljenje e, i ponaša se autoritarno dakle tamo se krše temeljna prava vladavina prava svjedoci smo nasilja protiv civila žena djece zaustavljene su e, sloboda izražavanja sloboda medija uhićuju se različiti e, građani uključujući intelektualce uvodi se policijski sat vojno nasilje zbog kojih je raseljeno e, mnoštvo ljudi, či znači tisuće i tisuće ljudi. I Tursku za to nije briga, kao što ih nije briga ni e, za krijumčare ljudima. Samo 30, e, ovoga mjeseca 31 tisuća ljudi je prešla preko Egejskoga mora. Dakle, to je potpuno neprihvatljiva situacija i pozivam visoku povjerenicu da nešto poduzme po tom pitanju kako bi se obje strane vratile za pregovarač stol. Gospodin Marago, izvolite. Hvala vam. Svi znamo što se događa u kurdskim provincijama i svi znamo da se to ne može objasniti e, izlikom koju vlada koristi da je to borba protiv terorizma. Četvrti su okupirani, e, više od stotine civila je poginulo uvođenje policijskog sata. Previše je razlika između obrazloženja koja dolaze iz e, vlade te obrazloženja koja dolaze iz nevladinih organizacija o tome što se zaista događa. Europska unija ne može okrenuti leđa samo zbog toga što želi postići što bolje uvjete e, u Turskoj kad je riječ o upravljanju izbjegličkim krizom. Gospodine povjereniče, molim vas, zapravo tražim od vas, da europske institucije interveniraju odmah. Dosta je tehničkih osuda moramo poslati posebnog izaslanika koji će imati posebne ovlasti i koji će se moći sastati sa svim sukobljenim stranama. a sada minutu i molim vas držite se te minute, gospodin Casaldo. E Hvala vam. Koliko košta i kojim se novcem plaća cijena da smo e, izbjegli kolaps Europe pred e, naletom izbjeglica? To plaćamo u evrima, krvlju i dostojanstvom. 3 milijarde eura plaćaju porezni obveznici i nadaju se da se to neće iskoristiti za druge svrhe nego doista za izbjeglice. Krv proljevaju turski kurdi koji su diskriminirani na svaki mogući način. Oni su, tako se kaže, kurdi nezgodni dostojanstvo gube europske institucije kada ponovno pokreću pregovore sa vladom i sad ovdje ne govorim o turskom narodu već o vladi koji gazi slobodu izražavanja i okupljanja koji promiče cenzuru i vrši rasističke napade protiv kurda to su rekli ujedinjeni narodi a ne ja danas već uhićuju i novinare i sveučilišne profesore to nisu mjere koje se mogu obrazložiti niti opravdati koliko ćemo još Govornik je prekinut. Hvala vam lijepo. Gospodin Sinadinos, imate minutu, izvolite. Hvala vam stanje u jugoistočnoj Turskoj e, je pokriveno velom tajne, nažalost, između ostalog i zbog tolerancije Europske unije. U medijima se upravo izvještava o gubitku gubicima vojnih snaga a uopće se ne govori o zločinima o zločinima protiv čovječanstva koje su počinile erdoganove snage u potpunosti se negira ono što se događa a također je važno vrlo pomno razmotriti veze između turske i isisa treba razmotriti geopolitičku situaciju i velike sukobe interesa različitih pobunjeničkih skupina imamo kurde u Siriji, Iraku, Turskoj, e, dakle veze sa Daeshom i također umješanost stranih snaga, europskih snaga. Sve to će dovesti do sukoba bez presedana. Ako razmišljamo o situaciji u jugoistočnoj Turskoj u današnje vrijeme, možemo vidjeti da turska vlada nastoji reći kako je čitav kurdski pokret teroristički pokret. E, oni e, nastoje pred javnim mnjenjem to tako prikazati. Međutim, u svakodnevnom životu Mirovni proces i mirovni sporazum koji je izgledao kao da je na dohvat ruke za Kurde se sada čini sve e, daljim i daljim. Pregovori između Kurda i turske vlade su prekinuti iako među oporbenim strankama postoje ljudi koji bi podupreli mirovni proces. Mislim da treba pritisnuti Tursku da se nastavi s pregovorima, iako mnogi vjeruju da je cijena koju treba platiti E, da nam Turska pomogne sa migratskom krizom ta da im se omogući da s Kurdima rade što žele. No ne smijemo se e, ne smijemo zanemariti e, humanitarni problem u tom kraju Turske. Time dolazimo do kraja spontanog javljanja za riječ. Ispričavam se svima koji nisu uspjeli doći do riječi. Dakle, posljednji govornik gospodin Papadakas. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Ne mislite li da je došao trenutak da prestanemo zanemarivati činjenice i da postanemo pošteni kad govorimo o tome što se događa sa Turskom? To što u Turskoj slijede i, e, su provedeni izbori to ne znači da je to e, demokrata. i dalje okupira 37% Cipra e, također trpa ljude u zatvore novinare šalje izbjeglice u Grčku pa i onda dalje u Europu sada dok mi ovdje razgovaramo provodi se genocid protiv Kurda, a ne protiv PKK. Je li to partner kakvog želimo? Zbog izbjegličke krize mi e, zanemarujemo zločine protiv čovičnosti. E, možemo nastaviti samo jednim putem, a to je prava demokratizacija Turske. Kako bi se to dogodilo, Potrebno je da e, napravimo odgovarajući plan. Europa se mora pobrinuti da ne poklekne pred bilo kakvim drugim interesima. Hvala vam lijepa, a sada e, ima riječ povjerenik Han kako bi se osvrnuo na raspravu koju je čuo. Zahvaljujem gospođo predsjednice, zahvaljujem i na ovoj raspravi koja je vrlo važna za čisto stvaranje određenog mišljenja pod predsjednica komisije. Ja ćemo u ponedjeljak voditi razgovore u Turskoj. Budite sigurni da ćemo vrlo intenzivno se pozabaviti ovim temama i tamo. I češće ovdje isto tako su već spomenuti pregovori o pristupanju. Što se tiče nastavka tih pregovora, mi se tu nalazimo još u ranom stadiju u pogledu pogleda 23 i 24, nalazim se u pripremnoj fazi i svatko ko se donekle bavi tom temom zna da u pripremama posebno stvarnoj provedbi tih pregovora o pridruživanju je to upravo i najvažnije u pogledu vršenja određenog utjecaja. Trebamo turskoj vladi Isto reći koliko je važna vladavina prava, odnosno međunarodni standardi. To je nešto što onda mi trebamo ispitati. Članstvo u Europskoj uniji je moguće samo onda ako se i dijele naša uvjerenja, ako se prate naše pravne strukture, a pregovori u tom području nisu to kako bi se mi tu međusobno približili Ovdje se uistinu radi o tome da se preuzmu europske vrijednosti i vladavina prava, dakle e, to je nešto što je upravo ključan dio tih pregovora i to će nam biti najsnažnija moguća poluga u tim pregovorima. Mislim da tu istinu nema nikakvu drugu alternativu ako želimo pomoći kurskom stanovništvu u Turskoj. Drago mi je da tu imamo i turske gradonačelnike koji su s nama vodili razgovore i koji su nam mogli dati informacije iz prve ruke i to je isto tako vrlo važno kako bismo tu mogli oblikovati svoje mišljenje. U svakom slučaju hvala vam lijepa na ovoj raspravi i što e, se i dalje na vaš, unutar vaših međunarodnih tema bavite i ovom temom. Hvala lijepa. Zahvaljujemo i vama povjereniče. Time zatvaramo ovu raspravu i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda.